vanjski utjecaj politike EU na području trgovine i ulaganja izvan EU. Izvolite, imate četiri minute. Uh, the opportunity here to Hvala lijepo na ovoj mogućnosti da mogu ovdje još jedanputa predstaviti izvješće koje je na odboru INTA već uh, usvojeni, gdje su svoj doprinos dali IMCO i DEVE. I to je naravno izvješće o posljednicama javno-privatnog partnerstva. Kao što svi znamo, PPP-ovi su aranžmani u kojima javni i privatni sektor zajedno djeluju kako bi zajedno pružili čitav niz usluga od općeg interesa javnosti. Te, to mogu biti recimo izgradnja infrastrukture kao što su ceste, sustavi za pročišćavanje, elektrane i tako dalje, ali mogu biti i socijalne usluge kao što je socijalna skrb ili obrazovanje. A na kraju, ali ništa manje važno što se pokazalo proteklih godina, to se može realizirati na područjima vrlo visoko inovativnih tehnologija i tehnike. Ono što je važno ovdje naglasiti je da nisu pod ugovorom u u razvijenim zemljama do sad bili, ali se sve više koriste u, zemljama u razvoju, koriste ih donatori i tamo se ti javno-privatni projekti uglavnom pokrivaju 15 do 20% svih investicija u infrastrukturu tih država u razvoju. Ovo izvješće se uglavnom fokusira na dvije važne perspektive tih PPP projekata privatno javnih. Jedna je jasno u Europskoj uniji u našem interesu, dakle Dakle, promoviranje naših europskih trgovinskih interesa jer sudjelovati u takvim projektima pruža veliku mogućnost europskim poduzećima za rast i za osvajanje novih tržišta ako uzmemo u obzir recimo trenutne uvjete na tržištima slob, spa, spori razvoj povratak i oporavak od krize i tako dalje tako da mislim da se možemo svi složiti da bi europska poduzeća mogla ponovno početi rast samo ako odu na neevropska tržišta izvan granica našeg zajedničkog europskog tržišta prema tome mi moramo izgraditi modele za uspješne priče i za dobar način poslovanja upravo takvim javno privatnim partnerstvima kako bi naše poduzeća to mogla realizirati. Moramo isto ustoličiti i ustanoviti one stop shopove i slične platforme koje će im omogućiti lakše djelovanje a imamo čitav niz europskih institucija koje sudjeluju takvim projektima kao što je Europska investicijska banka i druge. Istodobno to isto tako doprinosi i našem cijelom e, planu za razvoj i mislim da možemo apsolutno stvoriti sinergije sa svojim cilj, našim ciljevima razvoja ako ih kombiniramo sa javno-privatnim partnerstvima. Znamo da se to recimo u zemljama u razvoju, pogotovo recimo kod infrastrukturnih projekata recimo pristup tekuće vodi, pitko vodi i tako dalje ovdje realizira. Međutim, veliko financiranje može doći onda tu iz privatnog sektora i onda su upravo ti javno-privatni projekti vrlo bitni. Naravno, imamo i loših primjera, to je uvijek tako, pogotovo u nekim zemljama u razvoju, gdje su takvi projekti upali u velike probleme, imali su loše projekte, previše birokracije, previše kašnjenja u realizaciji citavog menadžmenta upravljanja projektom. Stoga je jako bitno da radimo prema jednom zajedničkom pristupu kako bi se svi mogli nositi sa tim izazovima. Mislim da bi izvješće koje smo mi predstavili ovdje moglo igrati pritom jednu dobru ulogu. Moram naglasiti da ovo izvješće ne stvara i nema nikakav i ne želi stvoriti nikakvu novu zakonodavstvo, niti zakonske projekte, niti novu upravu, birokraciju. Ne, nego samo poziv europske institucije da poduzmu korisne, potrebne korake kako bi stvorili e, iste mogućnosti za sve europske poduzeća da su sudjeluje u takvim privatno-javnim projektima. Isto tako govori o, dobrim suradnji, govori o dobroj suradnji između svih klubova političkih u parlamentu kao i između svih odbora i nadam se da će isto tako dobro biti prihvaćeno ne samo u Europskom parlamentu nego i ostalim institucijama. Imamo sedam javljanja za riječ u postupku slobodnog javljanja za riječ. Izvolite. Gospodine povjereniče, gospodin Franzolica dakle, e, mislimo da će takvi partneri bi imali jako pozitivne posljedice na stvaranje radnih mjesta i pojačanje konkurentnosti Europe. Još uvijek mislim da europska trgovačka politika treba omogućiti našim poduzećima da imaju lakši pristup drugim vanjskim inozemnim tržištima izvan Europske unije bez obzira na recimo različite barijere koje predstavljaju regule o javnom nadmetanju kretanju u tim zemljama. Mislim da moramo isto tako i konzorcije stvoriti da im olakšamo taj pristup. E, pravni oblik pravnog privatnog partnerstva mora se ojačati i ići u smjeru jednog stvaranja jednog vrlo jasnog zakonodavnog okvira koji će e, bazirati na vrlo dobro informiranim i sposobnim tijelima vlasti koje će to provoditi kako bi onda tako i nadzirati implementaciju tih propisa kako bi se povećao kapacitet i e, naših takvih partnerstva u zemljama u razvoju, u zemljama izvan naše tržište Europske unije. Hvala lijepo, a sada sljedeće kolega. Moramo prvo ukazati gospodin Marijas. Moramo samo ukazati da je i kod takvih projekata vrlo važno načelo kohezivnosti u Europskoj uniji. Europsko tržište je recimo za javno nadmetanje uvijek držalo otvorena vrata i tu je to sve zapravo se nekako i uhodalo. Međutim, problem je naravno kad naša poduzeća, pogotovo velike multinacionalne grupacije iz Europske unije odlaze na treća tržišta izvan Europe. Tu se moraju naravno primijeniti smjer smjernice UN-a za eh, koje se dakle eh, temeljna načela o poslovanju i ljudskim pravima i tu onda dolazi do različitih problema za naša poduzeća. Jer recimo javno financiranje neće nikad se eh, rado koristiti za neka multinacionalna i velika poduzeća nego se preferira u svakoj takvoj sredini da se daju poslovi malim lokalnim poduzećima. Prema tome tu treba i europskim poduzećima pomoći pogotovo

as parcerias público privadas representam hoje para muitos países ah, dakle, javno-privatno partnerstvo je za mnoge zemlje vrlo važno i s jedne strane i to jako teško provesti u ovom uvjetima sadašnje krize. Jer države su u velikim restrikcijama trenutno nakon te krize pa im je to jako problem ići u velike javne investicije i onda gdje no nije riječ samo o velikim infrastrukturnim projektima u cesti, izgradnje cesta, željeznice i tako dalje nego recimo i u različitim javnim projektima što se zdravstva i ostalog tiče. Tako da recimo u Portugalu se to posebno vidi koliko je opao taj broj projekata. međutim, velike multinacionalne korporacije i dolaze i njima je puno manji probosao. I zbog toga se Europa mora jako treba paziti, pogotovo u te tipu koji stoji pred nama. Hvala lijepa. Gospodin Anas, gospođo predsjedavajuća, kad sam pročitao naslov ove rasprave, onda sam prvo očekivao da ćemo mi govoriti o velikim posljedicama koje Evropska unija može imati po svijetu ako um, provodimo svoju trgovinsku politiku i dalje nastavimo ono, um, naš izlazak na ostala tržišta. Međutim, sve se ovdje zapravo radi samo o javno-privatnom partnerstvu, a ne o izlasku Europe na druga tržišta. Opasnosti su tu to kao što smo vidjeli recimo u britanskim primjerima da oni jednostavno ne rade. Mi smo vidjeli kako se tu mogu kombinirati najgore stvari dvije strane. Neučinkovitost javnog sektora kad se kombinira sa isključivom orijentacijom na profit privatnog sektora moramo biti svjesni koje se tu opasnosti kriju i biti vrlo oprezni. Unatoč tome ja apsolutno čestitam izvjestitelju da je shvatio i suočio gdje su najveći problemi, ali same zemlje članice zajednice će vjerojatno to morati unutar svoje, u svojih nadležnosti rješavati takve probleme da ne dođe do tih opasnosti takvog sraza. Hvala lijepo, a sada gospođa Arnot. E, nije mikrofon uključen. E, dakle, hvala lijepo. Govorim kao izvjestitelj mm, socijaldemokrata i prvo se želim zahvaliti izvjestitelju, kakva sam izvjestitelj cijene za socijaldemokrate i zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću. Međutim, mi socijaldemokrati zastupamo reformu pravnog sustava koja treba dovesti do toga da se minimaliziraju rizici koji se skrivaju upravo u takvom javno-privatnom partnerstvu. Mi smatramo naime da se javno-privatno partnerstvo može samo voditi ako imamo upravo reformirana pravila financijskog knjigovodstva, naravno uz maksimalnu transparentnost, koja bi, bi nam kao oblik dala e, maksimalnu kontrolu i kroz to je minimaliziranje rizika. Rizici moraju biti transparentni, nikada ne smijemo dozvoliti jednom javno privatno partnerstvo koje bi

gospođo predsjedavajući. Ja evo sad ovdje ću zastupati povjerenicu Malmström koja nije mogla biti s nama i želimo zahvaliti našem izvjestitelju Zahradilo kao i kompletnom timu izvjestitelja Sjeni na izvrsnom izvješću. To upravo govori o važnosti tog javno-privatnog partnerstva kao jednom važnom oručju u stvaranju poslova i jačanju naše konkurentnosti. I to je, to je bitno i za našu naravno politiku u dobrom susjedstvu vrlo je bitno promovirati u svim našim pregovorima sa trećim zemljama ovaj oblik javno-privatnog partnerstva kako bi našim poduzećima otvorili lakše vrata za takvo sudjelovanje. Naravno, to sve se moraju čuvati načela transparentnosti i fer konkurencije i u našem međuna, kao i u ostalim našim međunarodnim trgovačkim odnosima. Mi ćemo nastaviti pregovore kako bi uključili u maksimalnoj mjeri javno-privatno partnerstvo i u našim budućim trgovinskim pregovorima. I sve one zabrinutosti koje su izražene u ovom izvješću komisija razumije i, i primjerice mi ćemo svakako mobilizirati dugoročno privatno financiranje kako bi se projekti u javnom interesu mogli odraditi. Naravno, jako intenzivni su sektori izgradnje infrastrukture a suradnja između javnog i privatnog sektora će i povećati konkurenciju kroz jačanje našeg znanstvenog razvoja između ostalog. Ono će omogućiti veće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća i na kraju krajeva one nam pružaju velike mogućnosti u inozemstvu kako bi i omogućavaju otvaraju europskim poduzećima zaista pristup tržištima izvan Europske unije a ta razina otvorenosti je vrlo bitna pogotovo kod procesa javnih nadmetanja koji su uglavnom ulaze i sam početak kasnijih takvih javno-privatnih projekata. Komisija je jasno i čula sve reference koje su iznesene u ovom izvješću, vrlo pozitivne reference i prema sinergiji koja nastaje kroz takvo javno-privatno partnerstvo. I mi želimo jasno to i primijeniti na našu investicijsku politiku kako bi se u kontekstu dugoročnih projekata mogle i zaštititi naše investicije, a to bi uključilo jasno i rezoluciju o potencijalnim problemima koje je ovdje, ovdje najavljena. Komisija će uzeti u obzir sve ove probleme koji su tu nabrojani koji su spomenuti i vidjet će kako ćemo na najbolji na mogući način moći iskorištavati u budućnosti ovaj model javno privatnog partnerstva u našim pogotovo vanjsko trgovinskim odnosima. Hvala lijepo izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i svim članovima parlamenta. Hvala,